Nadležne talijanske službe obavijestili su me o izboru gospodina Damjana Zofolija sa datumom stupanja na snagu 18. veljače 2015. godine. E, on zamjenjuje gospođu Alessandru Moretti. Parlament e, prima njegovo imenovanje na znanje. Ja želim da se dobrodošli kolegi. Želim posjetiti na to da on prema pravilima u poslovniku s punim pravom prisustvuje svim sjednicama Europskog parlamenta i sjednicama njegovih tijela. Gospođa Teresa Rodriguez Rubio mi je dostavila svoju ostavku na njen mandat e, europskog zastupnika i to s datumom e, stupanja na snagu 5. ožujka 2015. godine. Parlament prima na znanje da je njeno mjesto slobodno od tog datuma. Eh, Klub zastupnika u jedne ljevice zatražila je imenovanje dva članova u odbore.